Dear colleagues, we are going to start. Kolegice, počet ćemo. Dobro jutro. Prva točka današnjeg dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Imali itko primjedbi, onda možemo smatrati da je dnevni red usvojen. Nekoliko priopćenja. Prvo priopćenje se odnosi na ukidanje sastanaka zbog organizacije saslušanja povjerenika, tako da možete znati da formalni sastanci od 13. rujna 1. listopada, 7. listopada i 8. listopada se otkazuju kako bi se mogla organizirati saslušanja. I kao što možda znate, način na koji mi organiziramo sastanke u odboru ENVI je sljedeći. imat ćemo potpredsjednika Timmermansa, također saslušanje povjerenika za zdravlje i sa odborom PEŠ ćemo imati saslušanje za povjerenika za okoliš i oceane. Zatim će nas pozvati ili ćemo biti uključeni u neka druga saslušanja, poljoprivreda, promet, energetika, civilna zaštita i resor povjerenika Dombrovskih, resor koji je njemu dodijeljen. Dakle, prilično velik broj saslušanja na kojima, za koja smo, na kojima ćemo ili biti nadležni ili ćemo biti uključeni i postavljat ćemo Morat ćemo postaviti mnogo pitanja kako ćemo sve detalje organizirati to ćemo dogovoriti jutros e, tijekom sljedećeg sastanka koordinatora. Nakon ovog sastanka pravovremeno ćemo vas o tome izvijestiti. Posljednje priopćenje se odnosi na promjenu u tajništvu odbora ENVI, jer Keret je napustila tajništvo kako bi ušla u kabinet predsjednika gdje će biti odgovorna za horizontalnu koordinaciju. Čestitam joj. To je promjena korisna za tajništvo Envija. Nemojte zaboraviti danas popodne vaše glasačke kartice u 14.30 jer započinjemo sa, e, tada sa glasanjem. Pa nemojte zaboraviti glasačke kartice. Toliko priopćenjima što se tiče preporuka koordinatora sa posljednjeg sastanka koordinatora, to smo vam sve poslali elektroničkim putem, pa ako nemate neke komentare možemo nastaviti. Dakle, započet ćemo sa ostatkom dnevnog reda. Izmijenit ćemo redoslijed stavki 4 i 5. Započet ćemo sa komisijom, a nakon toga sa temom vezanom uz EFSU. Dakle, započet ćemo sada sa petom točkom dnevnog reda. Dakle, imat ćemo razmjenu mišljenja sa općom upravom Sante o uredbi koja nam izmjenjuje dopunjuje uredbu 546 kroz 2011 u pogledu procjene učinka sredstava za zaštitu bilja na pčele medarice. Politički klubovi Zeleni i GUE su to zahtijevali i bilo je odlučeno na sastanku koordinatora 4. rujna da se održi ova razmjena mišljenja sa komisijom i sa EFSom kako bismo čuli viziju komisije, odnosno pregled stanja i koju odluku ćemo donijeti u ovom dosjeu. Mi, odnosno koordinatori, su odlučili organizirati ovu razmjenu mišljenja jer postoji mogućnost za zastupnike i za Europski parlament da prihvati ili odbije ovaj prijedlog. Rok za podnošenje prigovora je određen 27. rujna. Ako se ne varam, to je petak. Dakle, trebali smo održati ovu razmenu mišljenja u svakom slučaju prije roka za podnošenje prigovora. Dakle, još jednom, rok za podnošenje prigovora je 27. rujna i ako će uistinu biti podneseni prigovori, moramo organizirati glasovanje odbora o tim prigovorima i ako oni budu izglasani, ići ćemo u plenum, a rok za plenum je 31. listopada. Dakle, na plenarnoj sjednici u listopadu u Strasburu će se odvijati postupak vezan uz prigovore, ako će biti prigovora. Dakle, samo to sam samo želio objasniti u smislu davanja e, prikaza, prikaza odnosno pregleda stanja. Komisija Klaus Hedden, e, ravnatelj odjela za pesticide. Izvolite, imate riječ na 10 minuta. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Najprije želim naglasiti da zaštita pčela i oprašivača je vrlo važna za komisiju zbog toga što one imaju veliku, vrlo važnu ulogu u poljoprivredi i općenito u prirodi. Aktivne tvari u sredstvima zaštitu bilja se mogu staviti na tržište EU-a samo nakon znanstvene procjene koja, e, koja dokazuje da je njihovo korištenje sigurno i za zdravlje ljudi i za okoliš, uključujući učinak i na pčele i na insekte. E, te znanstvene procjene se moraju provoditi na usklađeni način e, i od strane države članica i EFSE i zato postoje smjernice upute kao što su e, smjernice iz 2002. za pčele i smjernice koje je razvila EFSA 2013. godine na zahtjev komisije. Taj dokument smjernica postaje primjenjiv kada ga podrže države članice, odnosno odbor za e, hranu za životinje i za bilje i za sredstva za bilje i tek tada se te upute mogu koristiti e, kao smjernice u kontekstu odobrenja aktivnih tvari ili produžetka obnove odobrenja za aktivne tvari. E, nakon pet godina rasprava 2013. godine je su usvojene smjernice za pčele. Samo nekoliko država članica ih je prihvatilo, neke ih e, implementiraju dijelomice, provodi se revizija. Neke države članice su zatražile kompletnu reviziju preispitivanje cijelog dokumenta prije ikakvog početka primjene. Kako bi se nadišla ta prepreka, taj, ta pad pozicija, komisija prošle godine predložila da se provode najprije samo oni dijelovi dokumenta iz 2014. godine koji se odnose na akutne rizike po pčele medarice, E, jer za te dijelove je postojala dostatna potpora država članica i zatražilo se od EFSE da se reviziraju kronični rizici za pčele medarice, bumbare i e, solitarne pčele, što je zahtjevala većina država članica. Ta revizija mora uzeti u obzir nove znanstvene dokaze koji su se pojavili nakon 2013. godine i bilo je, ima mnogo takvih dokaza. Komisija je također zatražila od EFSE da taj proces preispitivanja uključuje sve dionike tako da konačni proizvod bude prihvaćen od strane većine, dostatne većine država članica. EFSA će kasnije objasniti na koji način će provoditi ovaj proces, no mogu vam već sada reći da prvi sastanak dionika svih zainteresiranih stranaka iz država članica će se održati e, krajem rujna ili početkom listopada. Nacrt uredbe o kojoj govorimo danas ima za namjeru modificirati jedinstvena načela koja se primjenjuju u procesu donošenja odluka i to za na one elemente koji predstavljaju akutne rizike za pčele medarice. Kada se usvoje ti e, kriteriji primjene, oni će se odnositi na relevantne dijelove dokumenta 2014. godine, dakle trebaju se obuhvatiti e, dodatne rute izloženosti e, od formulacija u krutom obliku i od sprejeva, te također aktivne tvari na takozvanim višim razinama aktivnih tvari. E, to, to bi trebalo rezultirati strožim procjenama akutne toksičnosti po pčele. Uredba određuje podatke za dosje primjene i već sada se zahtijevaju testiranja o kroničnoj toksičnosti za pčele u slučajevima u kojima su pčele tome izložene. Podaci o kroničnoj toksičnosti su već prisutni u dosjejima za aplikaciju jer EFSA ih uzima u obzir. U svojim zaključcima u procesu peer review-a EFSA donosi procjenu podataka o smjernicama koje se trenutno primjenjuju i dakle iz 2002. godine, osim toga uključuje analizu na temelju smjernica iz 2013. godine. Te informacije su dostupne komisiji država članica u procesu donošenja odluka u stalnim odborima za donošenje konačne odluke o odobrenju određene aktivne tvari ili produžetka moramo poštivati zakonodavstvo, što znači da se odluka mora temeljiti na uputama iz 2002. godine. Međutim, ako u svijetlu analize EFSE na temelju novih smjernica postoje određene razlike u podacima, komisija će se pozabaviti time, to je već i učinila, ili će se odrediti afirmativni zahtjevi ili će se aktivirati e, rano preispitivanje e, u skladu sa člankom 21. uredbe o zaštiti bilja. Tako smo to činili u prošlosti za e, neonikotinoide u 2013. godini. Europski sud je u svojoj presudi odlučio u predmetu vezanu uz usvajanje neonikotinoida da u tom postupku ranog preispitivanja se mogu usvojiti prilagođene smjernice, iako ih još nije podržao stalni odbor. No to se događa samo u kontekstu takozvanog ranog preispitivanja ili rane revizije. Dakle, da zaključim, komisija izražava duboko žaljenje što države članice nisu bile pripravne podržati više od onoga što smo predložili u nacrtu uredbe za sada. Nismo uspjeli dobiti dostatnu većinu koja bi podržala provedbu svih elemenata iz smjernica IFSA iz 2014. godine prije peer review-a. Usvajanje nacrta uredbe je ipak korak napred, nacrta uredbe koje je pred vama i zapravo se radi o poboljšanju procjene akutnih rizika, što je u svakom slučaju bolje u odnosu na e, zastoj koji je trajao posljednjih pet godina. Komisija se nada dovršetku cjelokupnog dosjea koji je pokrenula EFSA, elementi koji su preostali, elaborirane metodologije za procjenu kronične toksičnosti i razmatranje e, bumbara i solitarnih pčela je također nešto što se može primijeniti. Nadamo se da ćemo to preispitivanje okončati unutar roka koji je za to određen, da se također veselimo punoj primjeni nakon tog datuma. Hvala. Dakle, organizirat ćemo raspravu na sljedeći način. Započet ćemo sa dva kluba koja su zahtijevala ovu raspravu u razmjenu mišljenja. Nakon toga ćemo organizirati postupak spontanog javljanja za riječ. Svakome ćemo dati dvije minute, Basu Ajkatu dvije minute i gospodinu Bjornu iz Guje također dvije minute. Izvolite, imate riječ. Zeleni. Hvala, Pascal. I zahvaljujemo komisiji na tome što je pokušala objasniti ono što se dogodilo. Da vam iskreno kažem, još uvijek su ostala neka pitanja otvorena. Jer ono što znamo jest da je EFSA imala smjernice iz 2013. godine koje su se primjenjivale na zabranu tri neonikotinoidna korijena, koroba. E, to, to je način na koji smo mi postupali. Međutim, istina je da prošle godine 16 država članica je podnijelo prigovor u kontekstu dijela koji se odnosi na kronične toksičnosti, no ono što sada predlažete je da se moramo baviti akutnim elementima i odgađamo kronične elemente. Time stvarate dvostruke standarde jer tri neonikotinoida koji su temelj smjernica iz 2014. godine su zabranjeni i zapravo sada formalizirate situaciju u ćemo analizirati samo akutne elemente i nadate se da ćete preispitivanje dovršiti tako da možete uključiti kronične elemente. No do sada smo vidjeli samo mnogo odgoda. Od 2009. godine se bavimo ovom temom, te zašto sada mislite da ćemo stići na vrijeme? Kako objašnjavate da sada primjenjujemo dvostruke standarde na tri neonikotinoida koji su zabranjeni 2014. godine što je bilo potvrđeno, no to će sada biti teže jer u zakon unosite analizu samo akutnih elemenata. Kako možemo biti sigurni da će kronični elementi se uistinu primjenjivati jer to je u zakonu, to se treba tako činiti. I ono što je još važnije, zašto komisija nije se obratila političkoj razini. Sve se odvijelo na radnoj razini. Koliko ljudi u ovoj dvorani zna da je njihova zemlja podnijela prigovor e, na uključivanje kroničnih bolesti. Nizozemska, Italija, Španjolska, sve su to zemlje u kojima znamo da su javne rasprave sasvim drugačije. Komisija je mogla podnijeti smjernice iz 2014. godine i e, proslijediti ih na političku razinu. Tada bismo bili sigurni da ni jedna od ovih zemalja ne bi mogla u javnosti reći mi ne želimo braniti naše pčele od kroničnih učinaka pesticida. Komisija se nije odlučila za takav pristup i rezultat toga je oslavljivanje e, situacije pčela i ne e, nepostojanje zaštite pčela na kroničnoj razini i zato parlament mora djelovati e, protiv takvog postupka. Hvala, gospodin Bjorn Guja. Gospođa, prostite. Hvala. Rekli ste gospodin Bjorn. Ja nisam gospodin, ali Bjorn misli na švedskom medvjed. To je čudno. E, u svakom slučaju željela sam reći da ovo ispitivanje znači da zapravo ne činimo ono što bismo trebali napraviti kako bismo okončali ekstinkciju pčela i veliki kemijski grad e, e, su uspjeli usporiti taj proces, no moramo E, poslati jasnu poruku da želimo taj proces okončati u budućnosti i završiti sa primjenom jakih pesticida. Kronična toksičnost i e, posljedice pesticida moraju biti uključeni u taj postupak. Imam jedno dodatno pitanje. Kako komisija nas može uvjeriti da ispitivanja koja će se provoditi nakon ovog ove revizije neće oslabiti razinu koju smo predlagali 2013. godine u smjernicama za pčele koje je donijela EFSA. Kao što sam rekla, to je političko pitanje. Mislim da građani da su saznali što se događa, ne vjerujem da bi se složili sa protivljenjima. Imali bismo mnogo više pritiska da ostvarimo rezultate koje želimo, jer ljudi na terenu znaju da su ti problemi stvarni, da smo suočeni sa velikim izazovima. Vidim da je kolegica Anja upravo sada stigla i ona je radila na ovome. Možda bi ona željela nešto dodati. Hvala. E, prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Svakome ćemo dati jednu minutu za izlaganje. Započnemo sa SND-om. Gospođom Hütelen. Hvala. Zahvaljujemo i komisiji, kolege. Slažem se sa prethodnim govornicima. Ne želimo više vidjeti ovako mnogo odgoda, odgolačenja, već želimo djelovati i mislim da građani naših država članica bi sami to željeli vidjeti. Oni su svjesni situacije u kojoj pčele pate zbog pesticida i u tim situacijama izumiru. To je veliki problem za naše društvo. Oprašivači pčele su od ključne važnosti za naše ekosustave. Vi svi to znate, no zašto komisija ih ne štiti? Već desetljećima svjedočimo kako se populacije pčela kontinuirano umanjuju i u Europi i u cijelom svijetu. To je nešto što je vrlo važno i snosit ćemo posljedice u budućnosti. To ne mora biti tako. Primjenjujući znanost i pravila možemo zaštititi pčele. Zabrana neonikotinoida je jasan primjer koji pokazuje da se znanstvene metode mogu primjenjivati na pozitivan način. Sve ovo frustrirajuće, mi smo u absurdnoj situaciji u kojoj imamo dokument o uputama za pčele, no umjesto da ga primjenjujemo e, zajedno sa sveobuhvatnom metodologijom, on se trenutno ignorira. I komisija je sada pokrenula postupak revizije tog dokumenta, što znači da do 2021. godine većina te metodologije se uopće neće primjenjivati. Dakle, ja tražim jasan odgovor od komisije. Da li će dokument za pčele se primjenjivati prije okončanja revizije ili će biti i dalje ignoriran i nećemo štititi pčele sve dok ne završimo cijeli proces. Dao sam vam više vremena jer vi ste jedini iz SND-a, no molim druge govornike iz Zelenih i kluba Renew Europe, poštujte vrijeme. E, Renew Europe ima riječ. Želio bih znati tko je odgovoran. Znamo da iz 2014. godine iz dokumenta EFSE tamo se predlažu nova testiranja za zaštitu pčela i od akutnih i kroničnih izloženosti i tvrtke koje proizvode pesticide se tome snažno protive. Također znamo i od izjave komisije da je ovaj prijedlog naišao na veliki otpor i na vijeću i sada komisija podnosi revidirani prijedlog kako bi se prevladao taj zastoj, ta blokada i komisiji je žao zbog trenutne situacije. Želim bih da komisija kao neovisna institucija potvrdi ako istinu se nadiđe ta prepreka i ako države članice neće blokirati taj prijedlog, hoće li komisija podržati prvotnu odluku EFSA iz 2014. godine e, za zelene Martin Hojsling? Komisija je pokušala objasniti zašto smatra da je ovaj prijedlog poboljšanje, no zapravo nisu uspjeli u tome. a Akutna toksičnost je sada bolje evaluara, no kronična izloženost je e, izdvojena. Prošle godine smo imali odbor koji je raspravljao pesticidima i koji je dokazao da insekti i pčele izumiru i da zapravo kronične izloženosti su dugoročno mnogo opasnije. Znamo da jedna trećina do polovice e, insekata nestaju, izumiru, ne radi samo o pčelama, E, već e, e, velik dio oprašivača i sad radimo korak unazad. To za nas nije prihvatljivo, moramo stoga uložiti veto i ne razumijem komisiju da ovako oprezno djeluje, nada se da će se nešto dogoditi samo od sebe. Mi moramo jasno reći državama članicama ovako dalje više ne može. E, mi zaostajemo za znanosti, zaostajemo za onime što javnost traži od nas. E, nama se smiju i ako nećemo e, se zalagati za poboljšanje, a ne za pogoršanje, neće biti dobro. ID ima riječ. Dobro jutro. Zahvaljujem predstavniku komisije što je danas stavio našu pažnju na jedno vrlo osjetljivo pitanje, međutim često se tom pitanju ne posvećuje dužna pozornost. Mm, pčele su od temeljnog značaja za naš planet i za sigurnost hrane. Mislim da je važno da stalno nadziremo situaciju te da se u državama članicama osnuju tehničke, dakle stručne skupine za nadzor koje će proučavati što i kako reagiraju pčele u različitim e, staništima i u različitim geografskim područjima. A treba također pomoći i e, za rad i život pčelara i treba proučiti kako se to odnosi e, na korištenje pesticida. Treba ekološki proučiti sustave i napraviti toksikološke analize. Nadam se da će novi saziv komisije postići pravilnu ravnotežu između potrebe nacionalnih i e, europskih razina zaštite kao i potreba pčelara i drugih industrija. Hvala. Sada gospođa Brafi za Renew. Hvala eh, gospodine predsjedatelje, hvala kolegama. Kao što svi znamo, održavanje zdravih populacija pčela i drugih oprašivača je neophodno za preživljavanje ekosustava naše planete. Stoga imamo dva pitanja. Prvo, kako će komisija i dalje osiguravati da pesticidi nemaju eh, akutne eh, učinke ili kronične učinke na pčele i druge oprašivače? oprašivače i drugo kako se može primijeniti načelo predostrožnosti kada je rizik e, očigledno dokazan, ali e, nije e, riješen taj problem. Hvala. Hvala. A sada zatvaram popis za spontano javljanje za riječ. Sada imamo govornike iz EPP-a i EKR. Prvo zastupnik Novak, odnosno zastupnica Novak. Hvala i dobro jutro svima. Prošle godine 20. svibanj je proglašen danom pčela a upravo Slovenija je to predložila. Druge države članice su to podržale što mi je vrlo drago. Svi znamo da su pčele iznimno važne za naš život i što god šteti pčelama, dugoročno šteti i nama. Da, potrebni su nam proizvodi za zaštitu bilja u poljoprivredi, ali moramo zahtijevati trajna poboljšanja trebamo proizvode koji su manje štetni za životinje, pčele i ljude. Ne smijemo dopustiti da razni lobi i kemijska industrija e, učine od nas žrtve. Hvala. Sada za ECR gospođa McIntyre. Hvala. Ispričavam se što sam zakasnila, pa se nadam da neću postaviti pitanja na koje je već dan odgovor. Imam dva pitanja. Prvo, kako će komisija osigurati da revidirana verzija e, smjernica za pčele neće naići na protivljenje država članica? Kakav će biti proces nakon što EFSA dovrši svoju znanstvenu procjenu i e, hoćemo li imati neke praktične primjere prije donošenja dokumenta? Drugo pitanje je naravno pozdravljamo veliko stručno znanje EFSE e, koje se primjenjuje na procjenu e, rizika za pčele, ali me zanima e, koje su još aktivnosti poduzete da bi se nosilo sa ostalim faktorima koji utječu na zdravlje pčela, e, kao što su loša prehrana, izgladnjivanje na virusne bolesti, dakle sve ono što uvelike utječe na našu populaciju pčela mislim da se ti rizici ignoriraju jer su se svi usredotočili na samo jedan problem. Hvala. A sada za EPP zastupnica Schneider. Hvala lijepa. U travnju 2014. godine tri neonikotinoide su zabranjena i to u cijeloj Europskoj uniji, posebice u uzgoju e, šećerne repe je to bilo vrlo važno, no imali smo situacije izdavanja odobrenja u različitim državama članicama. E, u nekim državama članicama e, su se izdavala odobrenja u takozvanim nepredviđenim izvanrednim situacijama. Zanima me što komisija misli o tome i želimo se pobrinuti da u budućnosti e, imamo potpuno isti postupak u svim državama članicama. A sada za Rinju. Kris? Eh, eh, Evo, pokušat ću eh, to brzo zapravo nekako pregledati već godinama se traži da se ovaj utjecaj na oprašivače i pčele riješi. A mi građani i svi oni koji nas podržavaju, pčelari, građani i mi iz Europskog parlamenta Imali smo i izvješće posebnog odbora za pesticide. Uložili smo vrlo jasne amandmane o pitanjima o kojima jutros raspravljamo. Ne mi sada o državama članicama, o tome je već govorio Bas Eichhout. Dakle, pokušali smo da se objave zapravo ono što se objavilo je zapravo E, nešto što samo jednostrano proučava cijelu ovu situaciju, a ne znamo niti kako se to odnosi na ličinke, niti na druge aspekte. Komisija, moram reći da nažalost je ovo se ide u natrag, korak u natrag. Žao mi je što nam dajete svega jednu minutu, ali cilj je da najveći broj ljudi postavi pitanje, ali za jednu minutu sasvim sigurno čovjek može dati, e, uložiti pitanje. Sada gospođa Paris u ime zelenih. Sorry. Um... Ispričavam se. E, puno vam hvala što ste nam izložili povijest onog što se ovdje događa. E, s drugim kolegama moram reći da parlament mora zauzeti snažan stav e, države članice ne smiju e, nekažnjeno kršiti zakone iako komisija radi sve što može ali kako možemo E, osigurati da se ponovo ne ignoriraju znanstveni dokazi. E, dakle, E, sad smo se vratili na znanstvene dokaze iz 2002. godine. Kad je riječ o klimatskim promjenama, mi podržavamo e, znanstvenike, ali države članice su se ujedinile u zlobi, a mi ne smijemo to prešutjeti. Hvala i zadnji govornik, e, gospodin Ođek iz Renew. Hvala. Teško je ne ponavljati već rečeno jer se u velike slažem s kolegama koji su već govorili. E, važno je da parlament podrži ovaj prigovor jer sramota je ono što su učinile države članice e, a one to rade skrivajući e, svoje postupke. Dakle, prijedlog e, se protivi zakonodavstvu, ne procjenjuje se pravi učinak, dakle ne poštuje se zakon. Kronična toksičnost je ono što nedostaje. Mi moramo znati kako nju procijeniti. Dakle, potrebne su studije o kroničnoj toksičnosti, a u nedostatku metodologije kako ćemo to procijeniti. No želim naglasiti jedan zanimljivi argument koji koristi lobby za pesticide kako zaobići zakon. Aha, ajde, vrijeme je prošlo, ispričavam se. U redu, da, već malo kasnimo. Sada dajem komisiji najviše pet minuta Dakle, uglavnom shvatili ste e, u kojem smjeru idu pitanja. Puno hvala da E, pokušat ću za pet minuta odgovoriti na najvažnija pitanja. Možda neću stići odgovoriti na sve. Dakle, prvo pitanje gospodina Davisa, da li će komisija podržati potpunu primjenu? Da, da, mi smo to i radili do sada, da. Mi predlažemo potpunu e, provedbu smjernica. Mi smo ti koji smo tražili od EFSE da izradi te smjernice. Da, naravno, kao što je ispravno e, primijetio gospodin Eckhout, Većina država članica se tome jednostavno protivila. Dakle, mi ne možemo jednostavno reći vijeću jer pravila komitologije e, traže od nas e, da tražimo prijedlog koji će postići maksimalnu potporu u odboru, e, zato smo morali tražiti kompromisna rješenja. To se često događa u našim razgovorima s državama članicama. Naglasio bih ponovo e, nešto na što su insistirali, e, na čemu su insistirali mnogi zastupnici. Mi moramo tražiti poboljšanja. Da, slažemo se. Mi ćemo poboljšati dio procjene rizika, ne sve, svjesni smo toga, ali to je zato što nam to ne dopuštaju države članice članice u ovom trenutku. Dakle, mi ne oslabljujemo e, norme. E, dakle, spominjali ste neonikotinoide, e, rekli ste da ćemo primjenjivati dvostruke standarde, ali izvanredna revizija koja je komisija pokrenula za neonikotinoide, nikotinoide. To se također temeljilo na smjernicama iz 2002. A u, smjeru, u svjetlu EFSInih zaključaka mi smo tražili potvrne dokaze i oni se sad primjenjuju u novim smjernicama. Odgovorio bi gospođi Gütelang da mi smo zatražili od EFSE da koristi nove smjernice u svojim zaključcima kako bismo imali nove podatke, ali e, mi smo obavezni primjenjivati smjernice iz 2002. No možemo pokrenuti novu reviziju čim uočimo probleme i tražiti nove smjernice e, kao što je presudio sud, ali to je još u žalbenom postupku pa moramo vidjeti kako će to na kraju završiti. E, gospodin Hojsling, da, ne, mi ne idemo unatrag, ne, upravo suprotno. Ako se uredba koju danas predlažemo ne donese, onda smo na istome mjestu gdje smo bili prije pet godina, neće biti koraka naprijed, ali ako se ona usvoji, onda ćemo učiniti e, korak naprijed. Ne veliki, ali svejedno na, korak naprijed. I na kraju, jesmo li sigurni da nove smjernice koje će izraditi EFSA će biti usvojene? Da jesmo, jer smo izričito tražili od EFSA da uključi e, države članice i stručnjake iz e, drugih dionika jer to je doprinijelo odbijanju e, država članica koje su smatrale da nisu dovoljno uključene u izradu smjernica, izradu smjernica iz 2013. E, to tako su par tvrdile i zato nisu podržale potpunu e, provedbu mi smo opredijeljeni za poboljšanja i nadamo se da će nas parlament podržati da učinimo taj mali korak naprijed koji još uvijek nije dovoljan. Hvala. Hvala što niste iskoristili svo vrijeme koje vam je dodijeljeno i što ste precizno odgovorili. Dakle, ovo je samo prvi korak u ovoj raspravi. Sljedeće je E, prigovori rok je do petka a onda ćemo formalno e, glasati u ovom odboru i ako bude potrebno na plenarki. Dakle, sada prelazimo e, na razmjenu mišljenja s EFSOM o istoj temi. Dakle, gdje je ovdje predstavnik EFSA? Evo ga. Dakle, Evo daćemo vam riječ, 10 e, minuta. Vi ste na čelu e, odjela za pesticide. Rasprave su povezane, ali vaše izlaganje odnosi se na sam dokument. Ako bude pitanja, Naravno, možete se osvrnuti na prethodnu raspravu, ali sada počinjemo sa e, prezentacijom e, dokumenta. Imate 10 minuta. Hvala. Ja se zovem Manuela Tiramani. Ja sam došla ovdje da vam ukratko predstavim glavni sadržaj e, smjernica za pčele iz 2013. godine koji je pripremljen nakon nekoliko godina rada. Identificirali smo neka područja, ali nisu e, uzeti u obzir e, neki rizici vezani uz pesticide u ovom u sadašnjem situaciji pa je cilj tih smjernica bio da popune te praznine, a da uključe i e, program za bumbare i solitarne pčele, a ne samo pčele medarice. Također, e, je e, bila ideja da se rizici definiraju kao prihvatljivi ili neprihvatljivi svrha dokumenta je bila da dade instrument e, da države članice, javna tijela, državna tijela i e, industrija mogu e, izraditi adekvatanu procjenu rizika. Imali smo slojeviti pristup, počeli smo od prve razine prve godine i onda ovisno o ishodu e, smo išli na e, sve detaljniju e, procjenu rizika koja iziskuje studije na terenu. Kao što sam ranije spomenula, a i Klaus je to spomenuo prije mene, razmatrali smo nove, e, nove načine izloženosti kao na primjer e, od sprejeve vode, a također smo razmotrili i izvore izloženosti, na primjer e, oprašene usjeve i druge. E, mi smo uzeli u obzir e, niz područja, na primjer e, o okoliš, potrošače. Također smo analizirali metabolite koji se nalaze u polenu i nektaru. U to vrijeme, a bit će isto i ovaj puta. Definirali smo konkretne ciljeve, detekcije, to je učinjeno u konzultaciji s novim upraviteljima rizika. Intuitivni su ciljevi, dakle definicija maksimalne prihvatljive štete na pčele e, koja ne bi imala negativan učinak na aktivnosti ekosustava za koje su odgovorne pčele, na primjer oprašivanje. ova definicija je uzela u obzir niz e, stvari koje treba zaštititi. Prvo preživljavanje i razvoj kolonija, zatim e, zdravlje larva i druga. Kao što smo već spomenuli, e, dobili smo zadatak e, e, revidirati smjernice jer većina država članica nisu prihvatile te smjernice i tražile su da ih ažuriramo za, na temelju i novih znanstvenih dokaza koji su se u međuvremenu pojavili. Revizija će se fokusirati uglavnom, ali ne isključivo na pojam eh, mortaliteta i realistično upravljanje pčelama također eh, putevi izloženosti se moraju uzeti u obzir osobito izloženost eh, E, recimo e, zaštitu od prašine kad je riječ o granularnoj aplikaciji usjevi koji su privlačni pčelama e, će nas rukovoditi u ocjeni rizika. Također i metodologija testiranja, to je vrlo složeno područje, moramo dati dodatne informacije. Mi smo se obavezali da ćemo e, dovršiti taj posao, a objavili smo svoj plan rada. E, dakle, 2021. godine u ožujku. Naravno, to ovisi i o definiciji e, ciljeva zaštite koje će postaviti upravitelji rizika. Mi smo za ove smjernice usko surađivali s našim kolegama za komunikacije u suradnji sa dionicima. Postoji plan koji možda nije očigledan, ali ga mogu ukratko izložiti. Dakle, postoje nekoliko koraka konzultacija za ono što mi interno e, obavljamo, na primjer protokoli e, kako prikupljati i ocjenjivati podatke o mortalitetu pčela i zatim javna prezentacija revidiranih smjernica. Također ćemo održati radionice gdje ćemo izravno sa dionicima raspravljati o komentarima koje smo primili i onda ćemo dovršiti zadatak. Imaćemo razne razine komunikacija i dobivanja povratnih informacije E, imamo i e, mrežu u EFSI sa kolegama iz država članica koji se bave pesticidima. Hvala. Thank you very much. So... Hvala lijepa. E, tu ćete informaciju dakle, dobiti, proslijedit ćemo ga svima, tako da ćete svi moći taj dokument dobiti i pročitati. Hvala lijepa, zatvaram dakle popis govornika pa ako se slučajno opet želite javiti, e, recite to. Započet ću sa e, klubom zastupnika GUE, zato što je GUE bio klub zastupnika koji je uputio službeni zahtjev da o ovoj temi raspravljamo s EFTA-om. Gospođa Hazekam, izvolite. Hvala lijepa. Dugi niz godina neovisni stručnjaci nas upozoravaju da pesticidi predstavljaju rizik. Naročito e, sistemski pesticidi kao što su nikotinoidni. Međutim, još uvijek nismo uspjeli naći odgovarajuće znanstvene modele da ih isključimo iz postupka autorizacije smjernice za pčele iz 2013. godine su i tekako pod e, pritiskom kemijske industrije i e, njihovih lobista. I e, oni su to zapravo ubili na vijeću. Zbog tako jake kemijske industrije ti opasne kemijske tvari su i dalje na tržištu. Na koji način će ovaj postupak koji ste pokrenuli nama zajamčiti dobar rezultat? Vidimo koliko je prisutna industrija u e, skupini dionika. Mi znamo da oni imaju i vremena i novca da bi e, ga posvetili na tome da se promjene smjernice i da se izbjegnu jače, strože smjernice koje bi e, njima bile štetne za njihovo tržište. Što ćete napraviti da se takve stvari riječe? Prepirka se neće riješiti sa konzultiranjem u okviru skupine koja brani svoje e, trgovačke interese. Ali zašto ne uzmemo pravo stručna znanja kao temelj i uzmemo u obzir interese pčela, bumbara i drugih insekata. Imam dakle dva stručna pitanja. Prepreka je oko toga koje modele treba iskoristiti i koja je normalna stopa smrtnosti među e, pčelama. Objasnite nam zašto, kako vi to gledate i zašto se industrija tome protivi. I drugo, slažete li se s time da se prihvatljivi gubici trebaju mjeriti van poljoprivrednih okruženja jer je većina poljoprivrednih okruženja i onako već jako kontaminirana tim pesticidima. Hvala lijepa. Šestoro zastupnika javlja se za riječ. Svakome ću dakle dati minutu i pol. E, najprije gospođa Kovač za europsku pučku stranku. E, hvala lijepa. Od 2015. godine nadalje svi proizvođači obveznu pružiti e, podatke o tome koliko su njihovi proizvodi toksični. Međutim, nemamo načina da to provjerimo i da li proizvođači zaista udovoljavaju tim zahtjevima i da li podastiru dokaze o stalnoj toksičnosti ili pak smatrate da nemate dovoljno dokaza u tom smislu. Smatrate li također da podaci koje ste dobili da su oni dobre kvalitete i da su primjereni? Za slučaj da nisu, što se može učiniti jer još uvijek nema pravog načina da se procjeni rizik stalne toksičnosti? Hvala. A sada za e, socijaliste i demokraste gospođa Kuzak. Hvala lijepa. Tijekom prethodne rasprave već smo govorili o smjernicama za pčele i govorili smo o tome da velik broj europskih vlada to nije primijenilo. Neke su čak bile i protiv tog dokumenta. Ono što mene brine jest da sada službenici iz tih istih vlada rade na reviziji dokumenta. Zato me zanima što će EFSA učiniti kako bi se omogućilo da tijekom te konzultacije imamo visoko kvalitetne stručne znanstvene savjete. Hvala. Sada Chris Davis u ime kluba Renew. Komisija nam kaže da podržava smjernice 2013, za EFSU. Znamo da to vijeće blokira i da se tada od EFSE traži da taj proces revidira. Molim predstavnicu EFSE da nam kaže prije svega Stojite li vi iza znanstvenika i dakle podržavate li zaključke iz 2013. godine? I drugo, kakva su vam očekivanja i kakva e, će biti posljedice za oprašivače ako dobijemo slabije zakonske okvire za pesticide negoli što su one i smjernice iz 2013. godine. Hvala. Sad u ime zelenik Buzz Eichhout. Hvala. Mislim da se zapravo vrtimo oko jedno te istih pitanja, ali F se moram upiti sljedeće pitanje. 2013. godine napisali ste taj dokumente, smjernice, a e, tekst koje čujemo od država, baš kao i od industrije, možda sasvim slučajno, ali daju nam zapravo iste argumente protiv toga. Što EFSA misli? Da li vi osjećate potrebu da revidirate te smjernice ili to činite samo radi država članica? I drugo, smatrate li da je na istoj razini i neovisan znanstveni savjet kakav je. Jer koliko sam shvatio zbog država članica ste vi prisiljeni pomiješati upravljanje rizikom i procjenu rizika. Dakle, e, ne mislite li da je, su smjernice iz 2013. godine u osnovi već dovoljno dobre? Gospođa Nova u ime Pučana. Ne, e, gospodin Darobas. Hvala lijepa. Koliko sam shvatio, EFSA je odgovorna na znanstvenu procjenu različitih proizvoda, pesticida, GMO-a, e, dodataka i tako dalje. EFSA je također odgovorna i za metodologiju prilikom provedbe tih procjeni. Ured parlamenta je 2018. godine načinio procjenu i tu predstavnici ministarstava su jednostavno trebali otpisati neke metode vezane za pesticide, ali ne za bilo koji drugi proizvod. Nije li to nešto što se miješa upravo u onu razliku koju moramo imati između procjene rizika i uspravljanja rizikom? I na kraju gospođo zivi me zeleni. zelenih. Hvala lijepa. Europske agencije se često podrgavaju kritici, ali ja ovog puta želim iskazati e, poštovanje prema EFSI. Jesu li vaše smjernice od 2013. godine bile relevantne jer su uzimale istovremeno i akutne i kronične probleme kao i stupanj kontaminacije. Ako nekoga treba kritizirati, treba kritizirati komisiju i države članice. Do 2018. godine komisija je bila poštena jer je pridonjela zabrani neod nikotinoida. A sada nakon pritiska industrije želite ponovno se sve promijeniti. A ja sad pitam EFSU. Vi ste na znanstveni način proučavali rizike. Odbor za pesticide je rekao da situacija mora uključiti puno više aspekata. EFSA je rekla da su neonikotinoidi štetni za prehranu. Dakle, što treba napraviti? Pitam EFSU da li se provode dobre studije, da li to rade proizvođači e, pesticida. I drugo, na temelju kojih argumenata je industrija nagovorila države članice i komisiju da se treba revidirati vaše smjernice iz 2013. godine. Na osnovi kojih kriterija? Što ih najviše smeta? I još jedna stvar. Mislim da postoji nedosljednost između ove uredbe i uredbe 1107 e, koja traži da se e, prouče kronični utjecaj, ali iznad svega nemojte se mijenjati. Ako ne želite da se ta studija revidira, recite to jasno i glasno pred nama zastupnicima. Hvala sada ponovno dajem riječ EFSI na pet minuta. Hvala lijepa. E, započet ću od pitanja e, kako e, možemo znati da će procjena imati drugačije rezultate? Pa mi se temeljimo na znanosti i znanost je glavni cilj našeg rada. Slušali smo različite dijanike u prošlosti neki od vas e, su spomenuli da su države članice jako prisutne i da e, mi u ovom dijelu rada uključujemo znanstvenike, a ne e, ljude koji su direktori u različitim industrijama. Dakle, mi se bavimo onima koji su stručno osoblje, oni s nama surađuju. Drugo, što se tiče eh, tvrtki, mi imamo poseban pristup koji smo razvili kroz eh, čitav niz godina i imamo vrlo stroga pravila kako da eh, ljude angažiramo. Ta pravila primjenjujemo i to smo već koristili u puno slučajeva. Dakle, sada se usmjeravamo na znanstvene aspekte, a drugi aspekti su e, nešto što izlazi iz nadležnosti EFSE. Što se tiče e, podataka, mi se oslanjamo na znanstvene podatke i oni su zaista vrijedni podaci. A njih e, ćemo predati kolegama koji će raditi na definiciji ciljeva zaštite. Što se tiče kvalitete studija koji nam daju proizvođači, baš kao u svakom kontekstu i bilo kada kada se bavimo procjenom rizika, uvijek jako pomno proučimo kvalitetu podataka i e, na temelju toga i odlučujemo. Svaka, baš svaka studija e, se e, temelji na procjeni kvalitete podataka na osnovu kojih se radi procjena rizika. Mi trebamo zajamčiti kvalitetu hrane. Imamo radnu skupinu koja se bavi upravo tom vrstom aktivnosti, baš kao što se tiče i svih drugih e, djelatnosti kojima se bavimo. I uvijek isto tako provjeravamo imaju li ti ljudi sukob interesa ili ne i to činimo vrlo pomno. Što se tiče toga da li mi podržavamo znanstvene dokaze iz 2013. godine mi sada proučavamo situaciju i gledamo hoće li to utjecati na izmjenu nekih parametara. Ne mogu vam više reći o tome jer ćemo s radom na tome započeti sljedeći tjedan. Pitali ste mi trebali revidirati naš rad. Znanost se brzo mijenja i deset godina je puno u znanosti pa ćemo vidjeti kakav će biti rezultat analize. Znamo da za neke jako mm, goruće i osjetljive teme u zdravstvu da se u deset godina itekako mnogo toga novog saznalo. Pa ćemo vidjeti što ćemo saznati u ovom slučaju. Što se tiče upravljanja rizikom i procjenom rizika, to je zapravo rasprava koju često vodimo s kolegama u komisiji. Mi ta dva dijela zaista i tekako razdvajamo. Znanstveni podaci su za nas vrlo važni i upravo je to razlog zašto mi od direktora tražimo da nam kažu koji će biti ciljevi zaštite. Hvala vam. Zaključujemo dakle razmjenu mišljenja, razmjenu gledišta s efsa o e, dokumentu za smjernice za pčele i prelazimo na drugi dio jutarnjeg sastanka, a to je šesta, i sedma točka dnevnog reda u e, ovom e, odboru ima puno novih zastupnika gdje postupak odbora možda e, može izgledati vrlo složen. Dakle, mi sada raspravljamo o prigovoru na provedbeni akt Europske komisije. Na e, vašem dnevnom redu nalazi se čitav niz proizvoda za koje to proučavamo i ja ih neću sada pročitati. Podijelit ćemo e, našu raspravu na dvije kategorije. Dakle, šest i sedma točka dnevnog reda, jer to je bio zahtjev za prigovora izvjestiteljice za GUE, to je u ovom slučaju bila gospođa Hazekamp, koja ima sada četiri minute jer će govoriti i o točki, točki šestoj i o točki sedmoj. I kao što sam rekao, Ovdje je e, velik broj novih zastupnika, pa slobodno postavite pitanja o samim postupovnim aspektima. Izvolite, imate četiri minute kao izvjestiteljica. Hvala lijepa. Zapravo, prigovori se ne odnose na sve tvari koje se spominju u naslovu. Uglavnom se to odnosi na dvije tvari, klorotoloron i fumioksizin. Sada općenito nešto o pozadini. Europsko zakonodavstvo kaže da e, ljudsko zdravlje i ljudski okoliš mora biti uzet u obzir, biti zaštićen i da ekonomski interesi nikada ne smiju e, biti stavljeni u prvi plan na uštrb zdravlja i okoliša. Nažalost, upravo je to što se događa u ovoj situaciji. Štetni toksini su ostali na europskim tržištima i to e, dugo godina nakon što im je istekao e, e, odobrenje za korištenje. Zato i tekako prigovaram za korištenje te dvije tvari. Fluorotoksicin je poznat kao endokrini disruptor i ima problema sa reproduktivno zdravlje, a klorotoleron e, je problematičan i kao disruptor i e, također može biti štetan za fetus. To je nešto što je poznato, EFSA je o tome govorila i prije četiri godine to je već u europskim propisima, što je trebalo značiti da je komisija već prije puno godina trebala ukinuti dopuštenje za komercijalizaciju tih proizvoda. Ali ovdje se poziva na članak 17 i zato se na temelju tog članka već šest puta produžilo odobrenje za te proizvode. Vidi se koliko kemijska industrija je jaka zato što prijeti tužbom. Ja bih rekla komisiji pa neka tuže i neka e, na sudu se e, pojave s tim argumentima. Zato što postoje znanstveni dokazi Europski parlament i zakon koji će stati rame uz rame uz komisiju ako se izađe na sud s obzirom na te pesticide. Znamo da se mogu odobriti jedino one kemijske tvari za koje je dokazano da su sigurne. A osim toga postoji i načelo predostrožnosti gdje Europska komisija mora štiti naše zdravlje i naš okoliš. Molim komisiju dakle da povuče ta dva dvije kemijske tvari iz evo, postupka produženja odobrenja jer su štetni za zdravlje i okoliš. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. E, započet ćemo sa EPP-om. Tri, minute za svaki klub. Ako imate dva izvjestitelja u sjeni, onda molim vas da podijelite to vrijeme. Ako imate samo jednog izvjestitelja u sjeni, onda imate tri minute. Započet ćemo sa EPP-om. Imate dva izvjestitelja u sjeni, Kristin Schneider i Michel Fizik. Dakle, ukupno imate tri minute. Hvala lijepa. Razumijem motive izvjestiteljice i također dijelim njenu zabrinutost. To su tvari koje mogu izazvati karcinomit. Potrebno ih je u cijelosti zabraniti, odnosno ograničiti njihovu primjenu tako da nisu štetni po zdravlje ljudi. Odobrenja za e, i pravila za odobrenja su e, regulirana i ja podržavam e, ono što je donio naš parlament u smislu zahtjeva da se ograniči primjena ovih tvari. Također se smatram da bismo pravila za izdavanje odobrenja za aktivne tvari trebali u cijeloj Europskoj uniji harmonizirati u svim državama članicama, no u ovom slučaju se o tome ne radi. Danas pričamo o e, produžetku e, odobrenja za aktivne sastojke, njih 24 i e, preispituje se da li će se ta odobrenja produljiti ili će ih se povući. U odnosu na sam postupak, zakonski propisi su vrlo jednoznačni. Komisija smatra da odgode, ako ih nije prouzročio sam proizvođač, da to nije dovoljna, dovoljni razlog za povlačenje odobrenja. Radi se o kašenjima koja su prouzročile države članice, odnosno evaluacije EFSE. I to se često događa i to je upravo kritizirao parlament kada je usvajao rezoluciju prošle godine. Komisija stoga s pravom predlaže E, produžetak rokova za odobrenje. Konkretno to znači da odluka o odobrenju e, nekih sastojaka bude na tri mjeseca, šest mjeseci ili čak 11 mjeseci. E, ako slijedimo izvjestiteljicu i njeno mišljenje, dakle to bi imalo daleko sežne posljedice i izgubili bismo mogućnost donošenja odluka na temelju znanstvenih preispitivanja, već bi ona bila proizvodna, ugrozili bismo dugoročna e, ispitivanja sredstava za zaštitu bilja i sve to bilo opasno i riskantno po zdravlje građana. E, hrana ne bi bila sigurna jer za neke od tih aktivnih tvari ne postoje zamjenske tvari e, vrijede vrlo strogi propisi koji se smiju primjenjivati samo u određenim slučajevima. Smatram da odluka komisije bi trebala biti od ključne važnosti u smislu toga da li ćemo određene aktivne tvari i dalje odobravati ili ne i zbog toga se ne slažem sa izvjestiteljicom. Naša odluka se mora temeljiti na činjenicama i ne smijemo prouzročiti proizvoljene zabrane aktivnih tvari. Hvala. Da li ste vi govorili samo o stavki 6 ili, ili iš točki 6 i 7 i vi se želite također javiti za riječ? Gospodin Vizek, molim vas, budete kratki, jedna minuta. I već sada ću upozoriti druge klubove. SND nema govornika, ni zeleni, ni ID nemaju govornike. Ako želite nešto reći, javite se za riječ, molim. Hvala. Bit ću vrlo kratak. Bio sam izvjetelj u sjeni za e, klorotoluron. E, postupak je vrlo složen, no ono što bih ja želio naglasiti da ne možemo zanemariti posljedice po zdravlje tih aktivnih tvari i to je nešto što moramo uzeti u obzir. osobno sam bio za obvezu, no to je nešto što je sada po strani, jer mislim da bi u prvom planu trebali biti sigurnosni rizici i rizici po zdravlje. Hvala za SND. Nitko. Imamo dva govornika za Renew. Martin Opsik i Veronik Trional. Tko će biti prvi? Evo ja ću početi i e, govorit ću o oba prigovora, a e, kolega će nadopuniti ovo što ću reći. Ja sam vrlo pomno proučila te e, sve te tvari, šest su endokrini disruptori koje imaju poznate štetne efekte, a jedna od ovih e, tvari kojima se sada bavimo štetna je za embrio, druga ima probleme za reproduktivno zdravlje, a kolege kancerolozi su rekli da su one vrlo štetni. A poljoprivrednici koji često koriste te tvari imaju probleme na koži s jednom od tih tvari, a druga izaziva neurološke probleme, a oni ih jako često koriste. Prema tome treba produžiti prekid korištenja tih e, tvari. 17 tvari su već ukinute u mnogim državama članicama, u 17 država članica. Hoćemo li ih mi sada uvesti u neku e, susjednu državu? Neka nam Europska komisija da kategorizaciju tih tvari prema razini i vrsti rizika, a ne ih sve staviti u isti koš. I isto tako tražim da se sve to napravi na vrijeme. Jer jedna tvar se odobrava od 2002. godine stalno bez bilo kakve ponovne evaluacije. Čula sam jučer jednu eurozastupnicu koja je skandalizirana time što se neće odobriti ponovno korištenje tih tvari. Ja sam se angažirala u policiji, došla u Europski parlament kako bi pokušala spasiti ljudske živote, a ne kemijsku industriju. I zato ću danas poslijepodne glasati za prijedlog gospođe Hazekamp. Martino hvala. Tema ovog prigovora su negativne posljedice pozdravlja ljudi i okoliš Neću ponavljati prethodne govornike. Mislim da je šteta da ono što smo mi dobili je skup različitih kemijskih sastojaka. Neki od njih nisu toliko zabrinjavajući, ali drugi su tvari od, e, koje izazivaju veliku zabrinutost. Postoji jedan dodatni izazov s kojim smo suočeni. Europska poljoprivreda, europski poljoprivrednici E, su suočeni sa činjenicom da mi ovdje gušimo zelene inovacije. E, stari pesticidi koji imaju negativne posljedice po pčele i oprašivače su i dalje na tržištu pod izgovorom da nemamo dostatnih informacija a pritom nema sigurnih zamjenskih proizvoda koji bi ih zamijenili. Dakle, imamo sustav koji ne funkcionira, stoga moramo podržati ovaj prigovor i demonstrirati da nije stvar u tome samo da se moramo riješiti riskantnih, opasnih tvari u pesticidima, već da moramo e, doći i do izrade sigurnih alternativa. Zeleni, više Hvala lijepo. Za početak zahvaljujem gospođi Hazekamp na ovim prigovorima. Ja ću govoriti o klorotoluronu i e, fluorotaksinu. Koje su dvije dodirne točke te dvije tvari? I jedna i druga su klasificirane kao reprotoksiče tvari. Nakon toga vjerojatno se e, smatraju e, da su i endokreni disruptori, a možda imaju i problema kao u kategoriji pesticida. Jasno je da moramo iz svih tih razloga zabraniti te proizvode, kao što je rekla kolegica iz kluba One su toksične za zdravlje, a mi stalno odgađamo njihovu procjenu. Pa ne možemo govoriti da se rak širi Europom, znamo da je velik dio e, karcinoma uzrokovan e, pesticidima i e, velik dio javnosti želi da se pesticidi zabrane, a što nam kaže komisija da moramo čekati još godinu dana da ih se procjeni. A što se tiče klorotululona vidi se da je ova tvar sada prisutna u prevelikoj mjeri u vodi. Ona može ući kroz korijene u e, biljku. I prema tome moramo izglasati prigovore. Komisije molim da prestanete uvijek biti na strani kemijske industrije. Agencija vam kaže da je to toksično. Znanstvenici kažu da je to štetno, a što vi radite? Vi čekate nove studije, dodatne studije kako biste zabranili te tvari. Prema tome, podržavam ove prigovore, prestanimo koristiti te tvari koje ubijaju ljude. Ima li govornika za ID? Ne. Za ECR? Gospodin Mondora, tri minute. Odnosno za ID? Ne, za ECR, ispričavam se. Nismo vam rekli na vrijeme. Gospođa McIntyre. Dakle, ECR se protivi i objema rezolucijom. Mislimo da komisija nije nadišla svoje provedbene ovlasti i zapravo sve je usklađeno sa zakonodavnim procesom koji je specificiran u temeljnom aktu. Komisija u svom tehničkom sažetku je ustvrdila da produžetci koji se predviđaju su neophodni jer se neće moći usvojiti rezolucija o produžetku ili ne prije isteka sadašnjeg odobrenja i sve to zbog razloga koji su e, izvan kontrole podnositelja zahtjeva. Srećom, pa parlament nema ovlast vetoa nad ovim provedbenim mjerama. Protivljenje produžetku odobrenja tih 63 aktivnih tvari 33 u prvoj, 29 u drugom prijedlogu, to prigovoru. E, to bi bio neutomeljena zabrana aktivnih tvari koje su već odobrene na europskom tržištu i koje su u završnem stadiju po izdavanja ponovnog odobrenja. Mi svi znamo, posebice sada gledam prema onima koji su bili u odboru za pesticide u prošlom savezu, pravilo 112 ima najstrože propise za odobrenje aktivnih tvari u cijelom svijetu. To je proces koji iziskuje dosije izvjestitelja, procjenu i evaluaciju, javno savjetovanje, zaključke EFSE, odluke stalnog odbora komisije i odluke same komisije. Sve to neizbježno može dovesti do odgoda i to će iziskivati kraći produžetak e, odobrenja. To i je ovo ovaj slučaj. Stoga te odgode jesu najčešće pod kontrolom, nisu pod kontrolom podnositelja zahtjeva. I upravo zato ovaj postupak neophodan kako bismo imali sigurnost na tržištu i kako bismo se pobrinuli da uzgajivači, poljoprivrednici imaju te instrumente e, odnosno te aktivne tvari na raspolaganju. Stoga obveza komisije da produži odobrenje ovih aktivnih tvari to su okolnosti koje se spominju u članku 17 11.07. Također postoji predmet 678 e, iz 2014. godine pravobranitelja. E, ti produžeci mogu imati e, maksimalno trajanje od godinu dana i odluka o produžetku odobrenja ili neodobrenja se mora usvojiti što je moguće ranije. Pa u slučaju neprodužetka odobrenja, produžetak se opoziva. Drugim riječima moramo primijetiti da produžeci koji su sadržani u provedbenom aktu nisu vezani uz zabrinutost o sigurnosti tih tvari. Ovo nema veze sa sigurnošću tvari. Ako postoje negativne posljedice po zdravlje ljudi ili po zdravlje životinja, odnosno po okoliš, to bi aktivirao proces unutar kojega bi stalni odbor morao odrediti da li se odobrenje treba povući ili ne. Stoga mislim da bi bilo suludo protiviti se odobrenju. Hvala. Dat ću riječ na pet minuta komisiji koju predstavlja opća uprava Sante i Klaus Salens. Hvala. Ispričavam se što moja pojava, prva pojava pred ovim odborom se odnosi na prigovore. Najprije moram naglasiti da se u cijelosti slažemo da ekonomski interesi nisu važniji, e, najvažniji kod e, odobravanja pesticida. Mi smo usvojili mnogo odbijanja produžetaka i odobrenja. Mi ne zagovaramo kemijsku industriju. Trenutno imamo 15 e, kaznenih postupaka i sporova na sudovima. Dakle, ne radi se o tome da se mi bojimo usprotiviti kemijskoj industriji. Ovi produžeci uistinu jesu neophodni i mi imamo obavezu usvojiti ih sukladno članku 17. E, IPP uredbe u kojoj piše da kada prožet kada postupak pružatka se ne može dovršiti iz razloga koji, koji nisu pod kontrolom podnositelja zahtjeva, komisija mora odobriti produžetak. Tu nemamo nikakav manevarski prostor. To je i ombudsman potvrdio, kao na što je uputila i gospođa McIntyre. Zašto kasnimo? To je zato što države članice ne usvajaju svoja izvješća na vrijeme i ne podnose ih. To je gospođa Triluar također naglasila. Navišću primjer e, klorotolurona. Bugarska i Francuska su 13. travnja 2015. godine podnijeli svoje izvješće, a trebali ste učiniti u travnju 2016. godine. EFSI je to predano tek sada. Dakle, imamo tri godine kašnjenja od strane izvjestitelja su da se podnese ovo izvješće. Tu istinu nije pogreška podnositelja zahtjeva. Moram reagirati na neke od elemenata koje ste spomenuli u vašem opravdanju. Klorotoluron je e, ispunio kriterije koji su se zahtijevali od njega, no ne i znanstvene kriterije za e, identifikaciju e, IDEA, a flumioxazin je u ove godine odlučio da to nije toksična tvar. Dakle, to se izmijenilo vrlo nedavno. Neovisno sam u tome, članak 17 nam ne dopušta nikakav manevarski prostor ako postupci neće biti dovršeni iz razloga koji nisu pod kontrolom podnositelja zahtjeva. Mi jednostavno moramo odobriti produžetak mi jesmo sada pred parlamentom i u odboru Agri će se o tome razgovarati ako tijekom procjene e, u stadiju e, stručne revizije od strane EFSE se ispostavi da kriteriji nisu ispunjeni, postupak nije dovršen, mi ćemo prvi puta predložiti da se povuče odobrenje jer postoje dostatni dokazi da se to učini. Tvari koje su uključene u ove dvije u ova dva propisa, kod njih je jasno da nemamo jasne dokaze da kriteriji za odobrenje nisu ispunjeni. Stoga moramo produžiti ova odobrenja. Žao nam je zbog toga, žao nam je da države članice ne rade svoj posao na vrijeme, ne podnose svoje izvješća na vrijeme. I mi ćemo u uredbi REFIT e, se ponovno osvrnuti na to e, da je to veliki problem, države članice ne poštuju rokove i ne dovršavaju svoje zadatke unutar za to predviđenih rokova. To je veliki problem. Hvala. Danas popodne ćemo glasovati o ovim prigovorima pa ćemo imati rezultate vrlo skoro. Možemo sada prijeći na dodatne rasprave prije glasovanja. Danas popodne imamo još tri prigovora o genetski, genetički modificiranim tvarima. Imaćemo zajedničku raspravu o ta tri prigovora. Započet ćemo sa Tili kao, kao izvjestiteljem. Hvala gospodine predsjedniče. Govorimo o prigovoru o zastavljanju na tržište genetski modificiranih usjeva, e, soja, kukuruz i 14 podkombinacija tih genetski modificiranih proizvoda. E, naglasit ću samo tri argumenta zašto smo podnijeli ovaj prigovor. Prvo, postoji rizik po zdravlje potrošača, nedostatak demokratičnosti u donošenju odluka i pitanje što komisija uzima u obzir kada donosi odluke. E, rizik po zdravlje potrošača. Imamo usjeve, proizvode koji su u toj mjeri genetski modificirani da su otporni na više od jednog herbicida. E, ti herbicidi e, se primjenjuju na usjeve, ali zapravo se e, usjevi ne uništavaju, ali se prekomjerno koriste ti herbicidi. Prvenstveno glifosat koji je doveo do pojave korova koji je otporan na te herbicide. Odgovor e, kompanija je da se poveća broj herbicida i zato smo u začaranom krugu i to ima sve to tešku ovisnost na kemikalije, ima negativne posljedice po okoliš, bioraznolikost, zdravlje potrošača. Ovdje govorimo o e, sigurnosti hrane, hrane za životinje. Mi znamo da herbicidi na koje su otporni ovi e, usjevi su e, e, glufosinat i glifosinat. Glufosinat više nije odobren za uporabu u Europi, on je toksičan za reprodukciju. Poznata su nam sva pitanja vezana uz uzroke karcinoma od strane glifosata, no međutim GMO panel u EFSI zapravo nije procijenio rezidue koji e, su prouzročeni sprejom rezidualnih herbicida u kombiniranoj toksičnosti. Ovdje imamo jedan koktel herbicida i genetski modificiranih bilja i herbicida. Jedna opasna kombinacija. Stoga moramo e, provesti preispitivanje sigurnosti ulazeći u pojedinosti, a ne analizirajući genetski modificirane bilje. Imamo i e, Favstek GM kukuruz. To je zapravo kemikalija koja je biti toksična. No, EFSA nije provela nikakva preispitivanja kako bi identificirala nenamjeravane učinke ovih toksina. To je dakle prvi zaključak. Ne možemo dopustiti ove genetski modificirane usjeve, ako nam nisu poznati njihovi rizici pozdravlje ljudi, pozdravlje životinja i po okoliš. Drugi argument, e, imamo nedostatnu demokratičnost u procesu donošenja odluke. Moram reći novim zastupnicima ovdje da u posljednjem sazivu smo imali 36 prigovora koji su bili podneseni od strane Europskog parlamenta i koji nismo imali kvalificiranu većinu u državama članicama, no unatoč tome komisija ih je odobrila. Dakle, to je sustavni nedostatak demokracije. Stoga, moje pitanje komisije je zašto i dalje odobrava e, genetski modificirane organizme, unatoč tome što E, nemamo dovoljno dokaza ni na strani Europskog parlamenta ni na strani država članica, a radi se o ljudima koji predstavljaju građane. Postavlja se toga ključno pitanje što se uzima u obzir u procesu donošenja odluke, koji su legitimni čimbenici i razlozi komisije kada i Europski parlament i države članice, ako se njihove argumenti ne uzimaju u obzir. Imamo novu, imamo također i obvezu iz Pariškog sporazuma, ciljeve održivog razvoja, odnosno konvenciju UN-a o biološkoj raznolikosti. Da li se to uopće uzima u obzir? To su međunarodni sporazumi koje je Europska unija potpisala. Nema li oni nikakvu težinu? Dakle, što ima komisija reći o tome? A u slučaju soje, podsjetit ću vas da je soja jedan od ključnih razloga za deforestaciju, krčenje šuma i ona se stoga ne bi smjela odobriti. A ipak se to čini i naravno sve to se odražava i na izvješće koje je parlament usvojio o šumama to su prioriteti za koje je nedavno komisija u svojoj komunikaciji ustvrdila da trebamo intenzivirati djelovanje Europske unije za obnovu svjetskih šuma. Stoga, kolege, nadam se da ćete podržati ovaj prigovor i no, vrlo rado bi željela čuti i vaša stajališta. Hvala. I sada ću dati riječ političkim klubovima. Započnemo sa EPP-om. Gospođa Pojan. E, ja znam da ovi prigovori dolaze tijekom e, još potječu i od e, bivšeg saziva. EFSA je usvojila svoja mišljenja u kojima nisu identificirani nikakvi razlozi koji bi potvrdili da su ti usjevi štetniji od konvencionalnih usjeva to je dakle savjet EFSE i komisija ga je poslušala i to s pravom. Ako EFSA tvrdi da je neki proizvod siguran, mi moramo vjerovati znanstvenom savjetu EFSE. To su pravila koje smo prihvatili i komisija ih se pridržava. Stoga oni nisu prekoračili svoj mandat. Stoga bih e, potaknula sve kolege u ovom odboru da glasuju protiv ovog prigovora. Hvala. Za SID, gospodin Šil. Uvaženi predsjedniče, ove rezolucije protiv odobrenja ovih dviju sorti kukuruza e, to je nešto što nekoliko klubova podržava, to je dobar znak. U prošlosti je parlament na taj način poslao snažan signal i poruku. Naš cilj i dalje mora ostati da genetski modificirani organizmi ne smiju postati e, dijelom e, hrane, prehrambenih proizvoda i ne smiju se odobravati u Europi, a posebice ako ima negativni utjecaj po zdravlje ljudi, a to je dokazano. Stoga se postavlja pitanje na koji, kako će komisija u budućnosti reagirati na naše zaključke E, moramo e, priopćiti novoj komisiji da se e, ove većinske odluke moraju poštivati, to su vrlo važna pitanja i ne bismo smjeli uopće više voditi zapravo ovakve rasprave u budućnosti unutar ovog odbora. Dakle, za Renew ovo nije i ne bi trebala biti ideološka debata o potpori genetski modificiranim organizmima. Stoga sam potpisao dva od tri prigovora koja su danas iznesena zbog konkretnih razloga. Dakle, e, ovi GMO-ovi e, trebaju biti otporni na previsoke i štetne doze pesticida, od kojih je jedan zabranjen u Europskoj uniji, a za drugi se smatra da ima kancerogena svojstva. Dakle, po mom mišljenju mi bismo bili na mala vrata dopustili e, povećanje količine pesticida na našem teritoriju. Nadalje, E, postoji e, sve više korova otpornog na pesticide što će e, poljoprivrednike uvući još dublje u taj začarani krug o kojem sam govorio. Dakle, naš klub općenito podržava inovacije, zalaže se za mudar znanstveni e, pristup, ali ovdje nije riječ o inovacijama, jer stavljanje na tržište ovih GMO-ova deset godina ne predstavlja korak napred u inovacijama i zaštiti ljudskog zdravlja, e, kako stoji u članku 168 ugovora. Stoga se pridružujem kolegama iz drugih klubova i potpisujem te prigovore. I na kraju jedno institucionalno pitanje. E, kao što ste rekli u zadnjem zakonodavnom razdoblju imamo desetke tih e, prigovora. Možemo li više raditi na pravnoj osnovi tako da nemamo e, toliko provedbenih akata već delegirane akte, dakle, odnosno moramo politički djelovati, a želim da tu raspravu e, e, povedemo s komisijom, dakle ne bismo li trebali ići u smjeru delegiranih umjesto provedbenih akata. Hvala, kao što znate, Envi je zamolio komisiju da povuče e, ove predložene zakone i predloži nove, a sada ćemo vidjeti što će se dogoditi kada dođe nova komisija. Komisija nema govornika za ideje. Ne, izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege, kamion, e, brod sa 169 tona e, brazilske sode, e, soje je prije par dana ušao u evropske luke. I htjela bih e, vidjeti kakva je situacija sa Brazilom iz koje mi uvozimo GMO, a evropljani zapravo zabranjuju da se GMO proizvode, proizvodi u Europi dok se uvoze GMO proizvodi iz drugih zemalja. Prema Greenpeaceu nema potrebe da se uvoze usjevi s drugog kraja svijeta. To je u krajnjoj liniji gospodin Macron potvrdio. Ali trebalo bi soju zamijeniti drugim proizvodima, dakle drugim usjevima, a ne da se više koristi soja. To bi bio puno bolji put. Hvala. A sada za EKR. Izvolite. Hvala. Mi se protivimo svim ovim prigovorima komisija nije prekoračila svoje provedbene ovlasti. Nacrt mjera je potpuno usklađen sa pravnim procesima e, opisanim u temeljnom aktu. E, proces e, procjene u Europi za ove proizvode je jedan od najstrožih u svijetu. Države članice javnost imaju dovoljno prilika da dadu svoj doprinos i ovima se osigura da genetski modificirani proizvodi budu jednako sigurni kao i oni koji su uzgojeni na konvencionalan način. E, sve se mora temeljiti na znanosti, a potrebno je osigurati pravedan pristup tržištu. Ako neprekidno propitujemo objektivnost znanstvenih nalaza, riskiramo podrivati legitimitet cijelog našeg regulatornog sustava. U zadnjem sazivu parlamenta E, usvojena su usmena pitanja i rezolucije e, vezane uz e, okljevanje za cijepljenje, ali kako možemo kritizirati one koji ne cijepe svoju djecu i pri tome koristimo znanstvene dokaze, a istovremeno ignoriramo zaključke znanstvene agencija poput EFSA koje tvrde da su oni sigurni, da su sigurni GMO proizvodi. E, isto tako kad je riječ o glifosatu. Dakle, ovo e, se ne odnosi na ponovo odobrenje glifosate i nije u redu to povezivati. Imamo e, maksimalne razine rezidua za sve uvezene proizvode, a GMO se ne razlikuju po tome. E, stoga e, rizici e, alergena iz soje i kukuruza nisu nešto gdje bi se otkrile mogućnosti alergenog djelovanja ili toksičnosti. Dakle, Važno je znati da dok je ograničeno korištenje GMO-ova za hranu, e, ovisnost o tim usjevima u hrani za životinje e, je velika. Stoga je bitno da odobrenja budu izdata što je prije moguće kako bismo išli u korak sa ostatkom svijeta i kako ne bismo e, poremetili međunarodnu trgovinu poljoprivrednih i hortikulturnih proizvoda. Hvala. Sada gospođa Azarkam Zague. E, hvala. Amazonija gori vidljivije nego ikada e, krčenje e, ovih neprocjenjivih ekosustava izazivaju bijes u cijelom svijetu, a ipak e, komisija odobrava sve više, e, sve više sorti genetski modificiranog kukuruza i soje krči se prašuma e, kako bi se hranila golema glad industrije stoke Evropske unije. E, tamo se krče šume da bi se e, proizvodilo meso i mliječni proizvod ovdje. A upravo na te, te vrste se danas protivimo. Znamo da su genetski e, modificirani da bi e, bili e, otporni na glifosate, dakle sve je to odgovorno za požare na Amazoniji znamo da moramo spasiti šume i konzumirati manje mesa da bismo zaustavili globalno zatopljavanje. E, komisija zna da glufosinat koji je zabranjen u EU jer je reprotoksičan ugrožava populaciju u zemljama koje e, izvoze iz kojih mi uvozimo. Znamo da nema demokratskog legitimiteta u odobrenju ovih GMO-ova. To bi E, oni trebali znati. Dakle, zašto jednostavno ne prestanete i ne obustavite te, ta neodgovorna odobrenja? Hvala. A sada dajemo e, riječ komisiji za najviše pet minuta. Hvala, dobro jutro dame i gospode. Vrlo mi je drago što sam ovdje u novom sastavu ovog odbora, premda E, svejedno moram govoriti o rezoluciji protiv namjera komisije. No drago mi je što vam mogu objasniti namjere komisije i kako mi provodimo zakone i štitimo ljudsko i životinsko zdravlje i okoliš. Dakle, ovdje govorimo o dva odobrenja e, za kukuruz i produženje odobrenja za soju koja je već na tržištu. Ukratko, EFSA je obavila sveobuhvatnu analizu rizika, udovoljila je pravilima u uredbi i e, smjernicama za procjenu rizika EFSE. Dakle, ne nedostaju nikakvi podaci države članice komentiraju rad EFSE. EFSA je poslala odgovore e, na sve upite država članica. Sve se to može vidjeti na web stranici EFSE e, oni odgovaraju na sva propitivanja e, njihovih znanstvenih zaključaka. To je sve dio mišljenja EFSE. Kada je riječ o pesticidima, odobrenje o kojima govorimo isključivo se odnose na uvoz. Dakle, e, e, usjevi se uzgajaju u trećim zemljama, herbicidi se koriste u trećim zemljama. Kada se ti proizvodi uvoze u Europsku uniju, bez obzira je li riječ o GMO-ivama ili konvencionalnim proizvodima, moraju udovoljiti maksimalnoj razini e, rezidua, a to je navedeno u uredbi o pesticidima koja se također primjenjuje na ove proizvode. E, stoga je zaštita ljudskog zdravlja zajamčena tim e, gornjim granicama rezidua. E, u javnoj percepciji, dakle javnost ima mogućnost komentirati i EFSA je transparentno odgovorila na sve komentare koje je zaprimila od javnosti. EFSA je vrlo jasno zaključila eh, i donijela zaključak o sigurnosti tih proizvoda za ljudsko zdravlje, životinsko zdravlje i okoliš. U svjetlu toga mi smo dali prijedlog e, odborima država članica koje moraju izglasati tu odluku i prvenstveno zbog političkih razloga države članice nisu zauzele stajalište, nisu bile ni za ni protiv to je bilo u e, stalnom odboru i u odboru za žalbe. Dakle, u svjetlu svega toga e, postoji pravna obveza da komisija po e, zakonodavstvu o GMO-ima donese odluku. Zato što je EFSINA odluka pozitivna, dakle EFSINO mišljenje je pozitivno za ljudsko i životinjsko zdravlje i okoliš, komisija je dužna dati odobrenja. Kada je riječ o komitologiji i o demokraciji o kojoj su govorili neki od zastupnika, naravno da komisija želi uvesti više demokracije i upravo se raspravlja o prijedlogu u tom smislu. Ali dok se taj prijedlog ne usvoji, nema drugog načina nego da poštujemo postojeća pravila i da ih primjenjujemo a osobito sve to u svjetlu pozitivnog mišljenja EFSE. Proizvod za zaštitu bilja, kako sam objasnila, E, tu se moraju poštivati maksimalne razine rezidua. Kad je riječ o ovisnosti o hranu za životinje koja se uvozi iz trećih država, e, riječ je o vrlo velikoj ovisnosti i mi radimo na tome da je smanjimo. No dok je ne smanjimo, to je tako. Dakle, naši poljoprivrednici trebaju tu soju tržište, tražite proizvode da tržište te proizvode ne traži, čak i kad bismo ih mi odobrili, ne bi se uvozili jer ih niko ne bi kupovao. Dakle, kad je riječ o postupku odobrenja, mi smo primijenili sve korake na transparentan način u potpunosti poštujući zakonodavstvo. Kad je riječ o ovisnosti o uvoza i o pitanjima konvencije Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih e, sporazuma, naravno e, komisija primjenjuje te konvencije, ali to nije e, izravno vezano uz odobrenja o kojima govorimo danas. Dakle, nadam se da sam odgovorila na vaša pitanja. Hvala vam još jednom što ste mi dali riječ i nadam se da ćemo i u budućnosti konstruktivno surađivati. Hvala lijepo. Dakle, puno hvala. Zatvaramo ovu drugu raspravu jutros. Na, naći ćemo se popodne u 2.30 kada ćemo glasati. Nemojte zaboraviti svoje kartone, odnosno karte. E, vidimo se popodne.